Good afternoon, colleagues, and welcome to our um, committee this afternoon. Um, I firstly, though, I want... Dobar dan. E, želim kao prvo hm, pozdraviti našeg gosta, gospodina Gija Sivika pa koji je iz tajništva Komisije Južne Afri e, Afričke unije unije i e, on će slušati našu raspravu o Mozambiku, a osim toga ćemo govoriti o rudama koje poteču i sukobima pogođenih područja. Prelazimo odmah na e, prvu točku na dnevnom redu, a to je usvajanje dnevnog reda. Ima jedna izmjena na koju smo upravo upozorili, a to je točka broj 10 e, o AKP-ima, dakle nadležna osoba ne može biti sutra ovdje, tako da me zamolila da prebacimo to na kraj poslje podneva, znači to će biti posljedna točka na dnevnom redu poslje podne sutra, ne u, sutra ujutro. Možemo usvojiti e, dnevni red odmah sa ovom izmjenom i hoće li se osoblje pobrinuti da izvjestitelji u sjeni budu upoznati sa ovom promjenom dnevnog reda tako da kolege znaju da kada budu pripremale raspravu da će se ovo odvijati sutra poslje podne, a ne sutra ujutro. Točka 2. Usvajanje zapisnika sa sjednice održane 7. listopada 2014. imate ih u dokumentima. Ako imate kakve napomene o ovom zapisniku, onda ih prenesite tajništu do kraja ovoga sastanka, a ako ne bude nikakvih primjedbi, onda će se zapisnik smatrati usvojenim. Hvala. Treća točka na dnevnom redu, priopćenja predsjednice, Imamo nekoliko priopćenja. Prvo priopćenje je da, kao što znate, povjerenik Sirianidis nam je rekao da ako bude postavljen, da ćemo prva zadaća biti posjetiti Zapadnu Afriku i razmotriti situaciju sa ebolom i e, nakon e, Europskog vijeća nominiran je kao koordinator za ebolu, ne samo u ime komisije, nego za cijelu Europsku uniju. Dakle, on će posjetiti ovog tjedna e, Zapadnu Afriku i nadamo se da će u sljedećoj ponedjeljka u 17 sati moći nas izvijestiti o eboli vraća se u nedjelju i izvješava pred Vijećem za vanjske poslove u, u nedjelju podne. On je potvrdio svoju raspoloživost u 17 sati u ponedjeljak. Za sada još nije zakazan naš sastanak, ali bi bilo dobro da saslušamo njihove nalaze istovremeno kada i vijeće o Liberiji i Gvineji. Dakle, bilo bi dobro da potvrdimo onda taj sastanak e, u ponedjeljak do sutra. Imam još jednu najavu o još jednom sastanku 24. studenog u Strasburu, kada ćemo imati zajednički sastanak odbora DEVE, AFET i DROA, kada ćemo se susreti sa dobitnikom nagrade Saharovom, e, gospodinom, odnosno doktorom Denisom Mukwegeom, koji je poznati ginekolog koji pomaže žrtvama seksualnog nasilja u svojoj bolnici u Panziju u, u DR Kongu. Dakle, imat ćemo poseban e, sastanak e, između odbora DEVE, AFET i DROA. Dakle, unesite i to u svoje rokovnike. Večeras u 18.30 u prostoriji A3H1 Svjetska banka organizira sastanak o Svjetskoj banci i njezinim aktivnostima. Znam da neki kolege su u radnoj skupini odbora INTE za ta pitanja i onda u srijedu u 18 sati i u prostoriji 5G305 će se održati neformalni briefing o svjetskoj izložbi u Milanu i predsjedavat će Franz Fischler koji je predsjednik upravljačkog odbora za pripremu Expoa. Prošlog tjedna smo bili pozvani da prisustujemo sastancima i odbora Envi i Agri koji su se bavili Expom i također pitanja gladi u svijetu, tako da brojni kolege nažalost nisu mogli sudjelovati u tome i zatražili su da gospodin Fischer se dođe obratiti i članovima odbora DV jer se priprema izvješće za vijeće o dugoročnom naseđu Expo u Milanu, tako da je važno čuti ne samo o poljoprivrednim aspektima, nego i o razvojnim aspektima, tako da pozivam kolege da dođu u 18 sati u srijedu na susret sa gospodinom Fischlerom. Neki kolege su poslali upite tajništvu o tome i mi ćemo poslati podsjednike svima, no molim vas da to primite na znanje. Evo, to je kraj priopćenja. Je li sve jasno? Nadam se da jest. Četvrta točka na dnevnom redu, priopćenja komisije. Mislim da gospodin Craig McQuaid nije ovdje, ali imamo predstavnika komisije jer e, molim vas da se predstavite, nemam vaše ime. U ime gospodina McCraiga samo ću reći da e, nemamo priopćenja komisije. Prelazimo na e, petu točku dnevnog reda, vrijeme za pitanja. Nismo zaprimili nikakva pitanja za ovaj sastanak, tako da na tome se ne moramo zadržavati. Možemo odmah prijeći na šestu točku dnevnog reda, a to je emisija za promatranje izbora u Mozambiku 2014. godine. Imamo glavnog e, promatrača ovdje, Đudic Argentini. odboru su se održali 15.10. ove godine i Đudic će nam prikazati početne nalaze naše misije za promatranje izbora, ali također će i općenito opisati postupak promatranja izbora i ulogu zastupnika Europskog parlamenta u tom procesu za one koji nisu s time upoznati. Judith, izvoli. Previše si skromna. Hvala, Linda. Ja sam još uvijek e, glavna promatračica za izbore u Mozambiku, iako su se oni održali 15.10. E, tri izbora istovremeno, predsjednički izbori, lokalni izbori i izbori za nacionalni parlament. Naša je tradicija da u promatračkim misijama našom delegacijom predsjedava jedan zastupnik koji se imenuje odlukom eh, u ovom slučaju gospođe Mogherini, ali mene je još postavila Catherine Ashton. I nakon eh, savjetovanja sa odborom, eh, vi ste time predsjedavali zajedno sa predsjednikom AFETA, mm, imali smo takozvanu skupinu za demokratske izbore. Ja sam tamo predstavljala klub zelenih. Naša misija za promatranje izbora Sačinjena je od jedne uže skupine sa zamjenicom promatračice i budimo iskreni, to je osoba koja je obavila kompletnu koordinaciju i sav posao zato jer on ili ona u tome već dulje vrijeme i zapravo vodi cijeli proces i tu osobu podupire stručnjak za izbore, stručnjak za odnose s medijima zato jer smo pratili također i izvještavanja u medijima u dotičnoj zemlji, zatim e, u užem krugu imamo i osobu koja određuje dugoročne ili kratkoročne promatrače i pravnog stručnjaka uz potporu pružatelja usluga koji vam omogućuje da odradite taj posao. U ovom slučaju u Mozambiku nismo imali izaslanstvo Europskog parlamenta i toga što su u ovom domu drugačiji bili prioriteti, naročito Ukrajina. Mislila sam da je to šteta i nasvala sam to promijeniti zato jer i Europska unija i parlament su sudjelovali u izborima u Mozambiku od prvih izbora nakon građanskog rata 1994. godine. To je bio malo drugačiji način i financiranja promatračke misije zato jer smo primili sredstva od različitih zemalja članica koja imaju veleposlanstva u Maputu, u glavnom gradu Mozampika. I također smo imali i predstavnike e, komisije koji nisu ulazili u tu tešku raspravu o izdvojenim sredstvima i utrošenim sredstvima. Dakle, moglo se izvojiti sredstva, ali ih eh, se nije moglo utrošiti. Tako nešto. No, smatralo se važnim da budemo prisutni na terenu tako da su brojni zastupnici u tome sudjelovali i omogućili su nam da sudjelujemo u promatračkoj misiji. Imali smo 20 dugoročnih promatrača, 20 kratkoročnih promatrača, dakle dugoročni promatrači ovise o izborima, ali u ovom slučaju su stigli ne, mjesec dana prije izbora i 65 lokalnih kratkoročnih promatrača koji su došli iz različitih veleposlanstava što je ukupno iznosilo više od stotinu promatrača koji su bili prisutni u svim pokrajinama. Kao glavna promatračica ja sam eh, posjetila zemlju mjesec ili tjedan dana prije samih izbora kako bih se upoznala sa svim akterima na terenu, sa predstavnicima Ministarstva vanjskih poslova, sa Ustavnim vijećem i sa izbornim povjerenstvom, sa raznim političkim strankama. I nastala sam se osigurati da svi razumiju da je to misija koja je došla na poziv vlade u Mozambiku i naravno da smo mi promatrali izbore u onoj mjeri u kojoj nam je to bilo dopušteno. Dakle, mi smo došli na poziv mozabinkatske vlade i e, e, zadovoljeni su naši minimalni uvjeti. Dva dana nakon izbora izdala sam jednu preliminarnu izjavu. Ljudi vjerojatno još misle da je to onda izjava koja utvrđuje jesu li izbori bili kredibilni ili nekredibilni i pravedni ili nepravedni, no mi smo se nastojali odmaknuti od toga i ne unositi tu takve sudove. Ja sam samo rekla da su se e, izbori održali bez ikakvih neroda nakon, e, nereda nakon dobro uravnotežene iz, predizborne kampanje. Dakle, naše su službe prepoznale da su postupci bili primjenjeni, da su zadovoljeni minimalni kriteriji uz iznimku određenih e, nasilnih incidenata u nekim regijama, ali to nije utjecalo na izbore u toj mjeri da bismo mogli reći da je došlo do nereda. E, sama predizborna kampanja je bila neuravnotežena Imali smo tri stranke i tri kandidata za predsjednika iz eh, tri glavne stranke, odnosno iz eh, Renama, iz eh, Frelima i također iz treće novije stranke koja je već igrala ulogu u građanskom ratu, dakle nove druge stranke koja je MDM, koja je odmak u odnosu na Renama i zapravo je otpadnička stranka iz redova Renama i privlači um, mlađe ljude iz gradova, iz gradske populacije. U kampanji smo vidjeli da je Frelimo koristio državna sredstva, lokalna sredstva su koristili u redovima Renama, ali uglavnom Frelimo je koristio državna sredstva što je značilo da su imali nepravednu prednost. Da. Imali su nepravednu konkurentsku prednost u odnosu na druge dvije stranke. Također smo proveli istraživanje neovisnih i državnih medija, televizije, radija, novina, gdje smo utvrdili da su državni mediji pristajali uglavnom uz vladajuću stranku. Dakle, bili su pristrani. Nakon e, izbora nije sve bilo gotovo. Ja sam otišla nakon nekoliko dana uži krug uža radna skupina je ostala, oni su otišli iz zemlje e, prošle srijede i sastala sam se s njima u četvrtak prošlog tjedna za briefing, ali nakon prebrojavanja glasova u noći izbora, što je prošlo također dosta uredno, trebalo je tabelirati glasove. I to je zahtjevalo dosta vremena Naši dugoročni probatrači su pokušali pristupiti e, i e, regionalnim središtima gdje se tabeliranje provodilo i samo nedavno, mislim tek prošlog tjedna, je izborno povjerenstvo dalo rezultate izbora što je bilo u skladu sa alternativnim tabeliranjem i prebrojavanjem glasova koje je provelo nacionalno civilno društvo, što je pokazalo da je kandidat Frelima dobio izbore sa 57% glasova, a Renamo, stranka je bila razočarana ishodom izbora što je dovelo do velikog broja pritužbi. No, još uvijek nemamo konačan rezultat izbora zato jer su pritužbe upućene Ustavnom vijeću i to su podnijeli i Renamo i MDM. Mislim da je stranka Renamo čak zatražila poništenje izbora u određenim pokrajinama kao i MDM i tek nakon što Ustavno vijeće bude odlučilo o tim e, pritužbama imat ćemo konačan ishod izbora i nakon toga ću ja objaviti naše konačno izvješće. Tako postupamo kako bismo uzeli u obzir i vrijeme koje je prethodilo izborima sam dan izbora i vrijeme nakon izbora, zato jer su izbori diskreditirani tek nakon samog dana izbora. I zbog toga dugoročni promatrači trebaju ostati još dulje vrijeme u zemlji i ne treba davati preuranjene izjave samo mm, dan ili dva nakon izbora. Gotovo je kad je gotovo. Evo još samo dvije napomene. Ovo mi je bio prvi zadatak kao glavne promatračice. Upoznala sam se temeljito sa sustavom i tu vidimo i sličnosti i razlike u odnosu na ono što smo navikli. Ono što je zanimljivo, ali također i zabrinjavajuće, jest činjenica da je izborni zakon u Mozambiku vrlo politiziran. Dakle, na svim razinama, na razini ustavnog vijeća, na razini izbornog povjerenstva, čak i na samim glasačkim mjestima prisutni su e, predstavnici stranaka koji imaju tamo svoj zadatak što uvjerava stranke u što uvjerava dakle, da će možda izbori biti transparentniji, ali je to teško održati na sam dan izbora, zato jer imamo 78 tisuća glasačkih mjesta i Tamo imate i e, članove stranaka i e, druge predstavnike i e, zapravo Renamo i MDM su to teško mogli pokriti. Nakon toga izborno povjerenstvo se treba sastati i odlučiti koji je izborni ishod, izborni rezultati. To je dovelo do paralize procesa i podjele e, rezultata unutar izbornog povjerenstva među političkim strankama. Dakle, u zemlji trebaju odlučiti kako će nastaviti sa tim procesom jer depolitizirati institucije je teško zato jer znate da niste toliko neovisni zato jer je država stranka i stranka složeno i to je pitanje na koje nemam odgovor, ali na kraju krajeva ja sam promatračica, a nisam njihov zakonodavac. Hvala Judith na ovom opsežnom pregledu samoga procesa i onoga što se dogodilo u Mozambiku. Da, ja sam isto razmišljala o tome da E, i našim e, strankama teško uputiti svoje promatrače na svako biračko mjesto. To je veliki zadatak. E, to mogu učiniti samo najveće stranke na dan izbora, ako to dopušta izborni zakon. Neke zemlje to ne dopuštaju. Imate li pitanja? Moje nije pitanje. Želim zahvaliti kolegici Sargentini na svim objašnjenjima izbornog procesa u Mozambiku. Problemi s kojima se susrećemo u takvom izbornom procesu su doista brojni. Također želim zahvaliti na opisivanju ovoga procesa i na razlikovanju onoga što se dogodilo prije izbora i onoga što se dogodilo na sam dan izbora i također, drago mi je što su e, građani prihvatili uvjete izbornog procesa sa svim posljedicama koje slijede nakon izbora. U u svojoj izjavi za tisak, dakle ona nosi datum šesnaestjedanaest e, 16. dakle dovoljno je vremena proteklo nakon izbora da se ocijeni situacija. Dakle, to je dakako bolje nego da se izjave daju dan nakon ili dva dana nakon kada mnogi oni koji su sudjelovali u promatranju izbora se spremaju otputovati u svoje zemlje porijekla. Treba, mislim, istaknuti da su ovo peti izbori u Mozambiku nakon e, građanskog rata. I to pokazuje da je postignuta relativna stabilnost e, s obzirom također i na situaciju u drugim dijelovima Afrike. No, to ipak e, znači da tu stabilnost treba učvrstiti i u izbornom procesu, a također i kada je riječ o stvaranju jedne otvorene države koja sluša također i glas građana. Imam e, nekoliko komentara o misiji promatranja izbora. Mi smo pozvani u tu misiju na neki način. U prethodnom sazivu ja sam sudjelovao u tri promatračke misije i od te tri misije Pa moram reći da su one uvijek malo konfliktne situacije, no u Keniji je taj sukob bio očiti. Ja sam se osobno mogao uvjeriti da promatračke misije Europske unije, a u ovom slučaju je e, Judith rekla da zapravo nije to bila misija parlamenta, ali obično postoji misija parlamenta koja se uklapa u misiju Unije i to su uglavnom vrlo profesionalne misije, odnosno oni koji odlaze na tereni tamo borave na e, dulje vrijeme, dakle idu u dugoročniju misiju, iznose vrlo precizne ocjene onoga što se dogodilo u prethodna dva mjeseca prije izbora, također daje ocjenu i prikaz um, svih e, izbornih tijela povjerenstava i nadležnih tijela u dotičnoj zemlji. I kao što je rekla Judit, Obično se najveći problemi pojavljuju dan prije izbora, zato jer su vezani uz e, popis birača, popis stanovništva koji se ponekad osporava i svi birački popisi sadrže više ljudi od onih koji imaju pravo glasa ili pak e, glasački listići ne stignu do udaljenijih područja. Dakle, situacija je i neuravnotežena po pitanju pristupa medijima. I to dovodi također do neravnopravnosti tijekom predizborne kampanje. Ja sam ovime htio opisati svoje iskustvo. Jedna od opasnosti naših promatračkih misija jest da postavljamo velike zahtjeve zemljama u kojima se održavaju izbori, ali da nismo tako zahtjevni i kada je riječ o našim zemljama, odnosno kada bismo u našim zemljama išli pobliže razmotriti pitanje biračkih popisa i kada bismo razmotrili pristup medijima raznih stranaka ili oblike financiranja raznih stranaka, onda ne bismo možda mogli i poučavati druge o tome. Naravno, mi moramo djelovati kao članovi promatračke misije i trebamo se pobrinuti da se zadovolje temeljni demokratski kriteriji pri tim izborima, jer svi moraju biti ravnopravni u izborom procesu, no ipak mislim da se moramo osvrnuti na probleme koje s time u vezi imamo u našim zemljama. Kao što znate, ja dolazim iz Španjolske. I promatrao sam recimo izbore u Peru. I tu sam imao neke primjedbe na otvaranje biračkih mjesta, na podjelu glasačkih listića i to su bile opravdane primjedbe, no Postoje razne druge zemlje u Europi koje bi možda se izložile istim primjedbama. Mi zapravo a priori imamo povjerenje u svoj sustav, no imamo određenu zadršku u vezi sa drugim e, sustavima koji su se pokazali lošima u prošlosti ili koji nisu toliko demokratski utvrđeni kao naši sustavi. U tom smislu mislim da primjedbe koje se navode u izjavi za tisaka, sada ćemo pričekati i konačnu izjavu gospođe Sargentini, jesu ispravne, vrlo ispravne. Postoji etički kodeks koji se primjenjuje na članove promatračke emisije i jedan od elemenata tog kodeksa je neutralnost. Ja bih rekao da tu neutralnost dovodi u opasnost naša sama parlamentarna misija. Postoje neki zastupnici koji su vrlo strogi, koji se drže pravila, a drugi koji jedva čekaju da daju izjavu BBC-u ili CNN-u i to sam na sam dan izbora kako bi vidjeli hoće li to biti objavljeno e, u njihovim e, matičnim zemljama. I mi sami u određenim trenucima kao članovi ovog odbora koji se bavi izbornim procesima kada je riječ o ovim temama trebali bismo dati primjer u zemljama u kojima djelujemo. Imamo još dva govornika, samo da napomenem da u mojoj zemlji nije potrebno imati nikakvu iskaznicu da bi čovjek glasovao. Nije se potrebno legitimirati, ljudima je to neobično, ali to zapravo nije nikada dovelo do nekih problema. Tradicije se razlikuju, možda bi neki bili e, zgranuti nad takvom situacijom, no evo, tradicije se razlikuju. Silvia Pereira, culturas diferentes. Eu gostava de, em português. Želim mm, govoriti portugalski, dakle na jeziku koji se govori na, eh, u Mozambiku. Um, pozdraviti ovo izvješće gospođe Sargentini i želim joj zahvaliti na ovaj posao koji je odrađen na terenu i također na uravnoteženom i mudrom pristupu koji proizlazi iz njezinog izvješća. Evo kao što je e, rečeno to ipak nije konačan, konačno izvješće. Izbori u Mozambiku sada su predmet spora. Osporeni su rezultati i tu su pritužbu podigle stranke koje su pretrpjele poraz. Međutim, to nas ne smije navesti da zaboravimo na napredak koju je Mozambik ostvario u izbornom i demokratskom procesu, kao što je i navedeno u samom izvješću. Sačinjen je birački popis na miran način, imamo novo zakonodavstvo koje je postignuto konsenzusom i činjenica je da je predizborna kampanja bila neravnopravna, ali je protekla mirno i sam dan izbora je bio uobičajen dan, nije bilo događaja koje bi bili vrijedni naše pozornosti. Međutim, u ovim izborima bilo je i poteškoća. Pojavila se nova politička stranka koja je zabilježila značajan rezultat i smatram da je to znak nove demokracije. To su zemlje koje su proizašle iz borba za slobodu, iz različitih sukoba i u njihovom političkom ustroju vrlo često nalazimo i same korijene sukoba. Tek nekoliko godina nakon e, sukoba u Mozambiku, evo, nastale su stranke koje ostvaraju značajne rezultate i to je pozitivan znak za demokratsku budućnost Mozambika. Međutim, postoji pravni spor kada je riječ e, o ispravnosti izbornog procesa i izvjestiteljica i njezini kolege imaju potpuno pravo suzdržati se od konačnog donošenja suda o tome. Oni će to moći učiniti kasnije kada se odluči o ovome sporu. Naravno, to je dio samog izbornog procesa, čak jedan takav spor i zato treba biti oprezan i donijeti pravedan sud o tome. Sve što je rečeno je samom izbornom procesu biti će korisno za demokratski proces u Mozambiku i za poštivanje političkih i građanskih prava u Mozambiku. Hvala gospodine Ja također želim najprije srdačno zahvaliti izvjestiteljici gospođi Sargentini. E, ona je bila aktivna i izvan službene misije. E, ona sama zna koliko se intenzivno pripremala za tu misiju, a to je došlo do izražaja u njezinoj prezentaciji danas. Ja sam se javio za riječ zato što imam problema sa različitim postupcima kod e, promatračkih misija. Ja sam bio u promatračkoj misiji u Ukrajini i nakon zatvaranja e, birališta smo sljedećeg jutra već e, objavili naše izvješće. Ja sam vrlo pozitivno reagirao kada sam čuo da je gospođa Sargentini odlučila svoje izvješće na miru eh, izraditi u slučaju koje sam ja doživio u Ukrajini, tu su mjerila bila sasvim drugčija. Eh, mislim da bismo trebali imati uvijek iste eh, kriterije i postupke kod svih promatračkih misija. To je prvo što sam htio reći. Drugo je jedno pitanje mi, Europska unija, imamo dobru suradnju sa Afričkom unijom e, i pritom se uvijek iznova spominje ideja zajedničkih promatračkih misija sa e, Afričkom unijom ili sa AKP-om. Moje pitanje je E, ovo sada je bila jedna izolirana promatračka misija. Da li je bilo veze sa e, promatračkim misijama Afričke unije ili AKP-a, da li je tu bilo suradnje i da li tu postoje neka nastojanja da se e, dođe do približavanja što se tiče ocjene izbora? Hvala. Sada ću zamoliti predstavnika Europske službe za vanjsko djelovanje. Ima li koga? Izvolite. Hvala. Ja sam Pablo Salvija iz odjela za, za promatranje izbora. Vezano uz suradnju s Afričkom unijom, htio bih spomenuti da već e, imamo primjer dobre suradnje s njima, a i s drugim regionalnim organizacijama. Dakle, da, radi se na zajedničkim aktivnostima. Naš je standardni postupak da stalno razmjenjujemo informacije i surađujemo. Dakle, postoji ta suradnja između naše misije i drugih misija, kao što je primjerice misija Afričke unije. Do sada još nije bilo slučajeva da smo imali zajedničku promatračku misiju, ali e, razmišljali smo i o tome, tako da bismo to u budućnosti mogli razmotriti. Osim e, ove specifične ideje da imamo zajedničku promatračku misiju, suradnja se odvija ne samo na terenu u Gvineji Bisao, također smo vrlo dobro surađivali s misijom Afričke unije i Ekovasa i dan prije održavanja izbora dana je zajednička izjava kojom smo htjeli potaknuti sve aktere da se pridržavaju propisa. No, osim toga smo isto tako imali suradnju e, u pozadini što znači da postoje edukacijski programi za promatrače iz Afričke unije i velik broj promatrača iz njihove misije u Mozambiku prošli su kroz edukaciju u sklopu programa Europske unije. Drugim riječima, e, to je ne jedan e, proces koji je u tijeku, no smatram da je situacija bitno bolja u odnosu e, nego što je to bio slučaj prije nekoliko godina. Hvala, Judith. Hvala, imam dva komentara i odgovor na pitanje. Gospodin Guerrero je dobro spomenuo registraciju. U Mozambiku je e, registracija za izbore vrlo visoka, 90%. A razlog za to je što je mnogo lakše dobiti osobnu iskaznicu birača od obične e, osobne iskaznice. Dakle, tko god se registrira kao birač može dobiti osobnu iskaznicu koja mu inače može poslužiti. A, inače, izlaznost je bila manja od 50%, što je pomalo razočaravajuće. Nakon izbora u Mozambiku, novi predsjednik, e, kao što se pokazalo, nema dovoljno e, dakle on nije bio uključen u građanski rat ili i nije bio e, uključen u to i na koji način. To je uistinu iznimno, iznimno za ovo područje. Zuma, Mugabe iz Zimbabvea, Namibija. Dakle, to su sve e, zemlje u kojima je to bio slučaj. Dakle, imamo predsjednika koji nema takvo iskustvo i e, to može dovesti do promjena u ovom dijelu svijeta. Nakon što smo pomno proučili izbore, moram reći da još uvijek ne znam koji je politički plan i program triju glavnih stranaka i što je zapravo birače motiviralo da iziđu na birališta. Što se tiče suradnje, Norbert, ja sam se sastala sa glavnim promatračima iz Afričke unije, Sadeka, iz zemalja u kojima se govori portugalski. I to nije sve. Ono što mi se učinilo iznimno bitnim jest da promatračka misija Europske unije mora nastavljati raditi e, na neovisan način. Jer ustanovila sam da kolege iz drugih promatračkih misija već dva dana nakon izbora su dali e, izjave da je sve u redu da je sve dobro proteklo, a ja sam e, dan nakon održavanja izbora imala sastanak sa svim glavnim promatračima e, pod vodstvom ministra Južnoafričke republike i imala sam dojam da e, nakon što su izbori proglašeni korektnima, da je i to zapravo bilo politički motivirano. Ja bih voljela da što je više moguće surađujemo tako da uskladimo izjave, ali da one ne, ne budu politički motivirane. Hvala. Hvala. Zahvaljujem gospođi sađantini na izvješću i hvala što ste došli ovamo. Sada prelazimo na sedmu točku dnevnog reda koja se tiče mineralnih ruda iz e, sukobom zahvaćenih područja. Imat ćemo razmjenu mišljenja s izvjestiteljem. Najprije ću dati riječ gospodinu Venti. On je izvjestitelj za mišljenje. Samo još jedna informacija. Naš e, odbor sada koordinira ovo pitanje. Mm, inače, nadležni odbor je odbor INTA. Mi smo tražili da imamo zajedničku nadležnost temeljem članka 55. Međutim, odbor INTA to nije prihvatio. Nakon toga smo pokušali s njima postići kompromis. Rekli smo da želimo da se primjeni članak 54. o pridruženom odboru. Međutim, INTA još uvijek nije prihvatio da mi dobijemo takav status. Tako da, nažalost, dogovor još nije postignut i pitanje je upućeno odboru predsjednika odbora i koji će na kraju dati svoje mišljenje o tome. Mi sada e, radimo na tome kao da je riječ o redovnom mišljenju. Imali smo neku promjenu u rokovima. E, tu smo informaciju dobili danas. Inta je dobio još mjesec dana. Tako da ćemo sada e, nastaviti raditi na ovome dok ne dobijemo odluku predsjednika odbora. Da ću riječ gospodinu Venti, nakon toga je zatražila riječ gospođa Sargentini koja je izvjestiteljica Sjeni za zelene i mora otići na sastanak. E, tako da mislim da možemo onda krenuti od zelenih i nakon toga ćemo prijeći na socijaliste i tako dalje ako se nitko, ako se svi slažu s time. Dakle, dajem riječ gospodinu Venti. Komisji rozwoju mam przyjemność być sprawozdawcą. Hvala lijepa. E, gospođo predsjednica, čast mi je biti izvjestiteljem e, u vezi sa sustavom samocertificiranja, e, u vezi sa postupanjem s dužnom pažnjom u lancu opskrbe kad je riječ o Eh, uvoženju kositra, tantala i volframa i eh, njihovih ruda i zlata iz sukobima pogođenih visokorizičnih područja. Eh, naravno, mi sad još čekamo službeni odgovor predsjednika odbora koji mora donijeti odluku o onome što je e, objasnila predsjednica, ali ja sam već počeo sa radom na ovom izvješću. Mogu reći da sam bio pozvan na prvu razmjenu mišljenja e, na odboru INTA imao sam priliku uzeti riječ kako bih naglasio koliko nam je ova tema važna nama u odboru DEVE. Također sam u kontaktu sa izvjestiteljima, e, izvjestiteljem na, u odboru INTA, gospodinom Winklerom, mogu vam već sad reći da e, će 3. i 4. 12. E, na odboru INTA na redu biti javno saslušanje u vezi sa ovim, ovom temom. Što se tiče ove uredbe, dakle cilj je prekinuti vezu e, sa dakle prekinuti dotok financijskih sredstava oružanim e, različitim oružanim snagama koje su uključene u konflikte u tim zemljama e, što naravno vodi do daljne spirale e, nasilja to čega smo svjedoci u zapadnoj Africi osobito u području velikih jezera imamo informacije o tome da 20% od 400 konflikata koje tamo e, koji se tamo odvijaju ulogu igra novac iz izvora od prodaje ovakvih sirovina e, a također su ova, e, ovi resursi dijelom i uzroci tih konflikata. Dakle, mi moramo napraviti jednu strukturnu analizu tih e, konflikata i vidjeti što e, je uzrok, što posljedica. Da li se radi o pomanjkanju infrastrukture, o posljedici organa vlasti, o političkim konfliktima. Sve to moramo analizirati kako bismo E, i na međunarodnoj e, razini i u području trgovine e, razjasnili cijelu situaciju. Europska unija jedan od najvećih uvoznika tih minerala, dakle kositra, tantala, wolframa i zlata. 500 uvoznika uvozi te minerale u Europsku uniju i oni se pridržavaju pravila. Zato je vrlo važno da se pobrinemo za to da e, se pravila pridržava u svim slučajevima, zato moramo e, regulirati to područje ne samo na nacionalnoj nego na globalnoj razini e, moraju se poduzeti mjere kako bi se, kako bi se postigla transparentnost opskrbnog lanca odnos između e, eksploatacije sirovina i trgovine mora se analizirati i moramo naravno pritom biti vrlo oprezni jer to bi moglo imati neželjene posljedice takve mjere na primjer ako bi se jednostavno e, uvele sankcije e, na izvoz ovakvih sirovina to bi moglo imati kontra posljedice E, i onda bi moglo doći do, do ilegalne trgovine i, i do, moglo, bi se, e, moglo bi doći do eksploatacije sumnjivim i e, nedopuštenim metodama. Samo certificiranje je ono što ovaj novi europski sustav bi imao za cilj. Važno bi također bilo koje bi geografske regije bile time obuhvaćene. Ja vjerujem da ova inicijativa koja se do sada koncentrira na Kongo i područje velikih jezera da e, ju valja pozdraviti, ali moramo točno pogledati kako izgledaju opskrbni lanci, opskrbni lanci. Moramo se osloniti na pravila e, e, postupanja s dužnom pažnjom smjernice OECD-a i većina uvoznika na svijetu pridržava se tih smjernica. Ja se e, unaprijed veselim e, budući suradnje sa kolegicama i kolegama i izvjestiteljima u Sjeni. Hvala, prelazimo na izvjestitelji iz Sjene. Judith Sarčentini ima riječ. Hvala, gospođo predsjedateljice. Imam trijalog o propisima koji se odnose na pranje novca, a znam da je odbor DV ima e, zanimanje i za tu temu. Ove godine u veljači je odbor za razvoj glasovao jednom izvješću koje sam sastavila na temu odgovorne eksploatacije sirovina gdje su uspostavljeni kriteriji za europsko zakonodavstvo u području mineralnih ruda iz sukobom zahvaćenih područja. Riječ je bilo o vrlo preciznim kriterijima koji su dobili potporu većine glasova. Mislim da su da je većina stranaka dala potporu tom e, izvješću, a prijedlog Europske komisije nije u skladu sa zahtjevom parlamenta u ovom izvješću o odgovornoj ekstrakciji. Dakle, što se tiče zelenih, e, mi smatramo da je problematično da je riječ o dobrovoljnom sustavu samo certifikacije za sirovine, što znači da sva europska poduzeća ne moraju biti uključena jer se sve radi na dobrovoljnoj osnovi i ako netko ne trguje samo sa krajnjim potrošačima nego sa poslovnim subjektima možda neće biti spreman na e, toliku količinu papirologije. Radi se samo o sirovinama, a veći dio uvoza u Europsku uniju, kada je riječ o ove četiri mineralna iz prijedloga uredbe, su u e, raznim proizvodima svi imate računala, iPD, mobilne telefone i tako dalje. Dakle, to su proizvodi koji se većinom ne proizvode u Europi nego u jugoistočnoj Aziji, uglavnom u Kini. Ako želimo stvoriti potražnju za mineralima koji se proizvode iz sukobom zahvađenih područja ili iz područja država koje ne funkcioniraju, onda moramo ići u pravcu jednog obvezatnog sustava koji bi natirao sve tvrtke da obave dubinsku provjeru. ako to ne učinimo, bojim se da nećemo korigirati situaciju i zapravo nećemo dopuniti e, zakon Dodd-Frank, e, niti ćemo ga korigirati. E, taj američki zakon se odnosi samo na poduzeća e, na burzama, a ne za, na obiteljska poduzeća. Ograničen je na Kongo i susjedne zemlje, dok se europski prijedlog odnosi na šire e, geografsko područje. Mnogo toga sam čula o pridužbama na ovaj zakon Dodd-Frank i da je to zapravo dovelo do uvođenja embarga. Htjela bih nešto reći na tu temu. U to vrijeme, 2010. godine, kada su Sjedinjene države donijele taj zakon, dakle kada je iznesena ideja, američke tvrtke su premjestile poslovanje jer nisu htjele čekati. Međutim, sada se vraćaju Neke tvrtke su se posvetile upravo radu na tom pitanju i počele su ponovno vaditi rude iz istočnog Konga. I predsjednika Bila iz Konga je uveo izvoznu, zabranu izvoza kada je riječ o ovim mineralnim rudama. Prema tome, ovaj američki zakon nije bio jasan, a uz to je zabranjen izvoz u Kongu, što je dovelo do pada izvoza. Međutim, sada je došlo do porasta izvoza iz e, istočnog dijela Konga i isto tako do e, činjenice da sve veći broj tvrtki e, je spreman ići taj korak dalje. Mislim da bi bilo bitno, kada govorimo o tome, da sve europske tvrtke budu u tom sustavu, posebno one koje se bave potrošačkom robom. Dakle, ako ne govorimo o uvozu um, takvih prerađenih proizvoda, onda ne možemo govoriti o potrošačkoj robi, jer količina uh, sirovina koje se tale u Europi vrlo je ograničenog broja. I uh, kako bismo mogli izvršiti pritisak i kako bismo prekinuli sa takvom eksploatacijom resursa u Kongu i drugdje, e, trebamo doći do evropske javnosti. A e, ovaj prijedlog neće dopriti do krajnjih potrošača. Još jedna napomena. Ovaj konkretni zakonski prijedlog e, o kojemu sada raspravlja odbor INTA zapravo nam je došao u vidu priopćenja i tu se govorilo o nekim popratnim mjerama. Međutim, toga još nema. Ja sam obavila nekoliko razgovora i koliko shvaćam programiranje u općoj upravi DEVKO i e, Europskoj službi za vanjsko djelovanje su u tijeku. E, dakle, odluka još nije donesena, no bitno je da se to radi paralelno, jer ono što mi želimo je da dobijemo mjere koje će E, zapravo omogućiti lokalnim i međunarodnim tvrtkama da ulažu i da e, dakle eksploatiraju te rude na odgovarajući način. Bez toga mi ćemo se e, ovim mjerama osmiriti samo na Europu što neće biti dovoljno i to naprosto neće stvoriti ono što ja smatram potrebnim, a to je potražnja za mineralnim rudama iz područja e, koje su zahvaćena problemima, a potražnju možemo stvoriti samo ako imamo obvezujući sustav i e, prave popretne mjere u regiji. Hvala. Sada prelazimo na ostale klubove zastupnika. E, u ime socijalista i demokrata gospodin Neuber. Hvala. Ja ću govoriti u ime kolege i izvjestitelje Sjene koji nažalost nije mogao doći. Kao prvo pozdravljam izvješće e, i doprinos zapravo, doprinos ovom izvješću izvjestitelja. Mi smatramo da je ovaj prijedlog komisije vrlo slab i da se ne temelji na odluci Europskog parlamenta i radujemo se zajedničkoj suradnji u odborima DEVE i INTA kako bi ovo zakonodavstvo bilo prilagođenije razvojnim potrebama. Prije svega želimo da ovo zakonodavstvo i sustav samocertificiranja bude obvezatno, a ne dobrovoljno. Time bi se Europska unija uskladila sa američkim tržištem i mogla bi odgovoriti i na određene trendove na kineskom tržištu. E, mi bismo na taj način mogli postići da e, minerali iz sukobom zahvaćenih područja ne djeluju negativno na trgovinske tokove. E, drugo, e, područje primjene treba proširiti. Nije obuhvaćeno dovoljno ruda ovim prijedlogom. E, mineralne rude na popisu komisije trebalo bi isto tako proširiti i trebalo bi izbjeći probleme sa određenim izvozom. Isto tako, e, buduća područja sukoba ne smiju izići izvan područja primjene i treba bolje definirati područje gdje se odvija oružani sukob, no ne treba smanjiti e, geografsko područje i reći primjerice područje gdje se nalaze velika e, jezera. Na taj način bi zakonodavstvo moglo reagirati na novo nastale situacije. Na kraju trebamo uključiti ovdje ne samo e, metalne i mineralne rude, nego i glavne tvrtke koje posluju u Europi i koje plasiraju gotove ili polugotove proizvode u Europi. I to bi onda trebalo uspostaviti na način da oni moraju izvještavati o komponentama, mineralnim komponentama pri uvozu u Europu. Osim toga mi vjerujemo da bi ovaj prijedlog trebale popratiti mjere e, kojima će se dati potpora, poticaj i bolji okvir za e, legitimnu eksploataciju i trgovinu mineralima odluke potrošača moraju biti na vrhu naše ljestvice prioriteta i moramo se pobrinuti da e, svojim svojom kupnjom ne e, podupiremo daljnje širenje sukoba. Ako provedemo ovaj ambiciozni program, mogli bismo biti vrlo ponosni na ovaj zakonski prijedlog. Mislim da trebamo to učiniti za nas i za ljude koji žive u zemljama u razvoju. Gospodin Diva iz ECR-a. Gospođo predsjedateljice. Ja sam pažljivo slušao e, riječi gospođe Sargentini i kolege i u potpunosti se slažem e, s njihovim komentarima. Nema smisla da imamo propise i kontrolu ako sustav nije obvezujući. Imamo već vrlo kvalitetan sustav za dijamante koji dolaze iz sukobom zahvaćenih područja. Bilo je potrebno dosta vremena da se taj sustav donese. I sada e, znamo za svaki dijamant koji dolazi na europsko tržište da ne dolazi iz nekoga rudnika e, koji se eksploatira e, i u području gdje je rat. Na tisuće ljudi je stradalo, posebno u Africi, zato što su e, neki e, iskoristili razlike i e, opljačkali te zemlje. Isto se, kad bi se tako nešto dogodilo u Briselu, kada bi stranci došli u Brisel, to im nitko ne bi dopustio. Zašto bismo to dopuštali negdje drugdje? Ako mogu izvući neku lekciju iz onoga što smo naučili temeljem procesa iz Kimberlija i dijamanta iz e, sukobom zahvaćenih područja, moram reći da ne vidim zašto bi e, mineralne rude bile različite od dijamanata, pa i dijamanti su rude. E, dakle, zašto bismo sada tu e, imali drugačiji sustav i zašto da to nazovemo drugim imenom? To je, su birokratske besmislice. Trebamo e, raditi na temelju dobre prakse koju već imamo. Trebamo reći odboru INTA da sustav mora biti obvezujući ako želimo imati propise. I inače nam ne trebaju propisi i svatko neka radi što želi i može bilo tko onda imati plaćeničku vojsku i naprosto raditi što želi. E, mislim da stvari ne mogu tako funkcionirati u današnje vrijeme. Prema tome moramo to odraditi na dobar način i mislim da bismo mogli biti ponosni na ovu uredbu ako se stvari odrede kako treba. Hvala. Hvala, Katrin iz kluba zastupnika ALDE. Hvala lijepa gospođo predsjednice. pre nešto više od godinu dana imala sam priliku biti u Ruandi i Burundiju i vidjeti e, kako se e, vade te rudače. E, ljudi kopaju rupe u zemlji vrlo jednostavnim alatom i cijelo vrijeme smo znali da je tamo i takako prisutna korupcija, da će e, uglavnom to je bilo vrlo iskustvo koje mi je otvorilo oči. Provela sam E, neko vrijeme i razgovarajući sa obavještenim ljudima i saznala sam, a to je nešto e, e, što bi trebalo biti obuhvaćeno i ovim izvješćem, da ako se postroži situacija oko tih konfliktnih ruda, ono što se događa u Australiji i nekim drugim zemljama koje imaju te resurse, dakle u drugim dijelovima svijeta, će biti da će da će se onda minirati situacija u drugim dijelovima svijeta. Mislim da moramo biti svjesni da ako učinimo to rudarenje sigurnijim za ljude koji se njime bave e, i ako im osiguramo veće profite, onda ćemo za posljedicu imati veće pritiske. Većina ovih e, ruda dakle rečeno je zašto ne možemo koristiti iste principe kao kod dijamanata. Dijamanti dolaze direktno do potrošača, ali ovi, ove rudače se najprije moraju e, preraditi i u prerađenom obliku dolaze do nas u proizvodima kao što je mobitel jedna druga stvar, ja mislim da bismo se i tome i time trebali pozabaviti kao odbor za razvoj. E, nerazumno je očekivati da Afrika e, e, izvozi svoje rude kao sirovine. Moramo im pomoći da oni sami to prerađuju, a ne da to izvoze kao sirovine. To bi to bi doprinjelo njihovom razvoju i njihovom e, poboljšanju njihovog statusa u svijetu. Po mom mišljenju ovo što ste vi govorili o eksploataciji tih zemalja zapad, dakle Europa, e, SAD i sada vjerojatno i Kina Eh, eksploatiraju te zemlje. Mi bismo trebali eh, investirati u te zemlje, pobrinuti se da imaju sigurna tržišta, da je, da je osigurana sljedivost kako ne bi kriminalci bili uključeni u opskrbne lance i da oni ostvaruju dodanu vrijednost kako bi te nacije bile u stanju proizvoditi svoje vlastito e, materijalno blagostanje, a ne da stalno ostaju ovisni o pomoći izvana. Hvala lijepa, e, nitko drugi nije tražio za riječ, ja sama sam također e, na popisu govornika. E, pa ću e, ja sada uzeti riječ. E, slušajući ovu raspravu, čitajući ovaj prijedlog komisije, čini se da se svi slažemo da nešto treba biti učinjeno. Ako ja dobro shvaćam ovo što komisija predlaže je jedna schema gdje bi e, kompanije dobrovoljno se pridržavale e, smjernica OECD-a. Dakle, to bi bila jedna schema e, označavanja tih sirovina. Međutim, E, vrlo mali broj kompanija je uopće do sada i primijetio te smjernice OECD-a. Dakle, na temelju čega vi mislite da e, će ovo što predlažete uopće promijeniti status quo? E, možda mi možete dati brojke, možda su procjene kojima ja raspoložem sada zastarjele. E, također kao što je i e, kolegica Sargentini e, rekla, ovo je, spominju se te mjere koje će, popratne mjere, međutim još ih tu nema, kada će one biti dostavljene, gdje su ti prijedlozi. Također, možete li nam reći koliko kompanija iz Europske unije je e, se obavezalo pridržavati se smjernica OCD-a o e, postupanju s dužnom pažnjom? Svaka pojedina zemlja članica će imati agenciju koja će se baviti, e, koja će nadgledati provedbu ove uredbe. Neće postojati agencija na nivou Europske unije, ali E, što je sa kompanijama hoće li one biti obvezne e, izvijestiti nas o tome kako primjenjuju te smjernice i konačno e, čini mi se da što se tiče pitanja sirovina za razliku od finalnih proizvoda mnoge kompanije ja znam da će poduzetni da će e, predstavnici biznisa e, se možda neće složiti s tim, ali zar ne bi bilo bolje da mi uvedemo nešto slično ovome što, što je u SAD? Dakle, taj zakon Dodd-Frank. Možda bi i europski zakonodavci trebali pogledati to e, američko rješenje i uspostaviti kontakte s američkim zakonodavcima i vidjeti što se zapravo događa u SAD-u. I sam za kraj, ako e, ovo, ako se ovo odnosi samo na uvoznike, da li će to uopće imati e, efekta ovaj prijedlog? Da li, da li je sve ovo skupa namijenjeno tome da se čini kao da nešto poduzimamo u vezi s ovim problemom, a zapravo e, u krajnjoj liniji neće ništa promijeniti? Gospodin Somalis u ime opće uprave e, Trade. Hvala lijepa. Dobar dan svima, hvala gospođo predsjednice. Postavljen je niz pitanja ako mi dopustite, možda najprije par riječi o pozadini ovog prijedloga i njegovim ciljevima. E, možda ću potom uspjeti odgovoriti na neka od postavljenih pitanja. Dakle, ovaj prijedlog je došao nakon velikog e, pripremnog e, rada. Imali smo javne konsultacije, imali smo procjene učinka, imali smo jednu pripremnu fazu koja je trajala preko godinu dana prije nego što smo u ožujku 2013. podastrili prijedlog i zapravo smo e, podastrili paket koji se sastoji od nacrta uredbe koji se odnosi na e, postupanje s dužnom pažnjom prilikom e, uvoza kositra, tantala, volframa i zlata. I o širim aspektima odgovornog e, odgovorne eksploatacije rudača i e, takvih sirovina. To odgovara na cijeli, time smo odgovorili na cijeli niz e, poziva, zahtjeva, između ostalog i iz e, Europskog parlamenta. Ono što smo pokušali učiniti je također nadovezati se na međunarodne napore koje već postoje u tom području i a postoji jedan konsensus na međunarodnom e, na međunarodnoj razini koji e, je formuliran u smjernicama OECD-a o postupanju s dužnom pažnjom. Mislim da smo za vrijeme rasprave čuli da se spominju dijamanti, odnosno proces Kimberley, međutim to je jedan drugčiji pravni okvir u smislu da je to jedan solidniji međunarodni okvir e, u okviru kojeg su usvojena ta pravila. U usporedbi sa drugim postojećim schemama na primjer za tropsko drvo gdje postoje uredbe, morali smo uzeti u obzir činjenicu da ovdje govorimo o proizvodima koji imaju vrlo dugačke lance opskrbe. Dakle, to su e, tipično 7, 8, 9 godina dugi e, opskrbni lanci. Dakle, radi se o mnogo kompleksnijim opskrbnim lancima. Podastirući ovaj prijedlog imali smo tri cilja koji se međusobno nadopunjavaju i međusobno su povezani. Kao prvo, naravno, prekinuti vezu između eksploatiranja ruda i financiranja konflikata. Kao drugo, stvoriti tržište u Europskoj uniji za odgovorno trgovanje e, rudačama iz konfliktnih regija, što je naravno važno, i također e, poboljšati sposobnost e, dionika iz Europske unije da se posluju u skladu sa smjernicama i e, zakonskim okvirima. Naš prijedlog doista e, nudi e, predlaže jedan sustav samocertificiranja odgovornih uvoznika a i za one koji se odluče za pridržavanje tog sustava predviđen je sustav kontrole, odnosno sustav e, kojeg se te kompanije onda mogu formalno, u kojeg se mogu formalno uključiti. Htio bih sada pokušati odgovoriti na pitanja. Kao prvo, geografski e, zahvat – Eh, on je već širok. Htjeli smo zahvatiti sva konfliktna područja, a ne se ograničiti samo na neke eh, konkretne regije, eh, što je na primjer slučaj sa američkim zakonom Dodd-Frank. Kao drugo, što se tiče proizvoda, naš cilj su kositar, tantal, wolfram i zlato. To su četiri proizvoda kod, za koje su te smjernice OECD-a o postupanju s dužnom pažnjom i razvijene. To je dakle isti pristup kao što je e, usvojen i u zakonu Dodd-Frank. Treći aspekt odnosi se na razinu e, opskrbnog lanca koji koji mi predlažemo, e, gdje predlažemo intervenciju. Dakle, mi mi predlažemo da se intervenira na razini e, onih koji rade taljenje i rafiniranje ovih metala a ne na razini nižoj od toga dakle na toj razini moraju se skupiti informacije bez kojih daljni koraci u tom opskrbnom lancu ne bi bili mogući. Mi smo u okviru javnih konsultacija čuli dosta od svih dionika, od kompanija koje su e, na primjer se odlučile na primjenu, odnosno koje primjenjuju zakon Dot frank e, i oni su nas izvijestili o pomanjkanju informacija, nedostatku informacija o E, talionicama i rafinerijama. Dakle, postoji 400 do 500 talionica i rafinerija na cijeloj kugli zemaljskoj za ova četiri proizvoda. Dakle, zbog svih tih razloga mi mislimo da je ovo najprimjereniji e, način intervencije. Zapravo, informacije koje će se skupljati E, na ovoj razini talionica i rafinerija, tada će se, onda će se upotrijebiti kako bi se e, potom na temelju njih mogao primjenjivati Dodd-Frank e, sustav jer trenutno tim kompanijama nedostaju te informacije i na temelju ovog našeg prijedloga bi ih e, one imale. Ovo zakonodavstvo, e, ova uredba bi se odnosila na uvoznike ovih proizvoda u Europsku uniju. To je mali broj kompanija. Mi procjenjujemo da ima oko 400 uvoznika tih proizvoda a u ovom nacrtu uredbe također postoje odredbe koje indiciraju da na temelju prikupljenih informacija da će se svake godine e, objavljivati popis talionica i rafinerija gdje će biti e, popisane one talionice i rafinerije koje e, se pridržavaju tih smjernica i postupaju s dužnim poštovanjem, što bi trebalo onda stvoriti jednu vrstu pritiska i e, kao rezultat očekujemo onda da će veći broj e, uvoznika se odlučiti e, na dobrovoljno pridržavanje ovih smjernica. Dakle, taj pritisak od, od strane od strane potrošača, odnosno naših građana koji će očekivati, zahtijevati od kompanija da se pridržavaju eh, ovih principa. Mnogi koji su se javili za riječ govorili su o eh, dobrovoljnom eh, karakteru ovog prijedloga za razliku od obvezujućeg E, komisija je tu doista dakle predložila dobrovoljni sustav. Mi mislimo da je vrlo važno da se izbjegne e, situacija gdje bi postojao rizik da e, kompanije jednostavno prestanu poslovati sa područjem koje je konfliktno ili rizično to smo, toga smo bili svjedoci u kontekstu usvajanja zakona Dodd-Frank. Mi smo mi vrlo pažljivo čitamo e, izvješća e, Ujedinjenih naroda, ona izlazi svake godine. E, ta izvješća e, pokazuju da postoji povećanje krijumčarenja, smanjenje proizvodnje, smanjenje e, profita za ta područja od izvoza tih sirovina. Također smo vidjeli e, da je niz kompanija zatraži od svojih opskrbljivača da ne kupuju više u tim e, regijama. Dakle, dolazi do izbjegavanja tih e, konfliktnih i rizičnih područja. Dakle, sveukupna slika je još uvijek zabrinjavajuća i postoji rizik da se kompanije povlače iz tih područja, a to je naravno doista rizik. A kako ovaj naš prijedlog se bi se odnosio na e, cijelu kuglu zemaljsku, postoji jedan rizik da bi time došlo do e, interveniranja u vrlo osjetljive e, područja koja su vrlo osjetljiva. Moramo biti svjesni toga da uvjeti u u konfliktnim i visokorizičnim područjima su naravno teški i mi ne želimo e, još više otežati njihove situacije i zato smo predložili dobrovoljni sustav, odnosno mišljenja smo da je bolji. Ovaj prijedlog je pripremljen sa velikom e, pažnjom, svjesni smo činjenice da da je e, tu e, razina primjene vrlo važan faktor i e, mi e, e, smo predvidjeli trogodišnje promatranje, nakon usvajanja trogodišnje promatranje i moguću reviziju u slučaju da se pokažu potrebe da se učine izmjene. Ovaj prijedlog je popraćen jednom komunikacijom koja sadrži popratne mjere. Jedna od tih popratnih mjera koja je po mom mišljenju osobito važna kako bi se e, pozabavili i drugim pitanjem, a to je pitanje e, izvoza sirovina za razliku od izvoza gotovih proizvoda. Dakle, e, tu je riječ o javnoj nabavi. Mi smo u mi smo e, e, najavili da će postojati poticaj koje će Europska komisija uključiti tako da bi postojale klauzule Dakle, mi kao komisija preuzeli smo obavezu da e, uključimo klauzule, takve klauzule u naše natječaje e, u ugovore o javnoj nabavi. To bi dakle značilo da da bi kompanija mogla dobiti na takvom natječaju morala bi e, pokazati dokazati da je postupila s dužnom pažnjom i obavila dubinsku analizu e, svog opskrbnog lanca. To je naravno važan element koji će također uključiti i finalne proizvode u ovo e, šire područje djelovanja Europske unije. A sada da pokušamo odgovoriti na neka druga pitanja koja su postavljenja. Govorili ste o provedbi u zemljama članicama, odnosno o razini Europske unije, e, u skladu sa normalnim kao i obično na zemljama članicama je da osiguraju provedbu e, ove uredbe. Svjesni smo činjenice da moramo izbjeći bilo kakve e, disparitete u provedbi i e, zato ćemo usvojiti smjernice kako bismo osigurali e, jednakomjernu provedbu ovog, ove uredbe u svim zemljama članicama. Također ste pitali o popratnim mjerama, jednu sam spomenuo koja se tiče javne nabave ima i drugih popratnih mjera e, na primjer podrška malim i srednjim poduzećima i financijski i tehnički kako bi e, se upustili u ovu dubinsku analizu, e, dakle postupali s dužnom pažnjom. Nadalje u tijeku su, naravno i aktivnosti OECD-a. Neko je spomenuo napore kineskih vlasti u ovom području, to je naravno novo. Mi mislimo da je to nastalo kao posljedica kombiniranog pritiska koji koji e, je sve veći na e, zemlje trećeg svijeta i mi svakako mislimo da usvajanje ovog prijedloga komisije da će, da će to biti element koji će također djelovati kao poticaj za kineske vlasti da e, se aktiviraju na ovom području osim toga naravno postoje E, i neke e, odredbe koje se tiču e, suradnje i razvoja. Tu mogu spomenuti aktivnosti koje već danas postoje unutar instrumenta za stabilnost E, također postoji regionalna inicijativa za regiju velikih jezera. To je, tu smo dakle e, trajno aktivni, također na promoviranju transparentnosti u opskrbnom e, lancu. To je akcija koja se konkretno E, provodi na, e, uz podršku Europske unije i postoje naravno i programi za budućnost gdje je predviđena suradnja na primjer E, u okviru 11. europskog e, fonda za razvoj e, za Afriku. To su dakle programi koji tek trebaju biti razvijeni i financirani, ali tu postoje veliki potencijali za daljnju suradnju. Htio sam samo eh, time dati do znanja da se trudimo eh, poraditi na ovom pitanju na jedan sveobuhvatni način. E, neko je rekao da se da Europska unija ne može prihvatiti nešto što je ispod e, razine onoga što je usvojeno u SAD-u. Mi ne mislimo da je ovaj naš prijedlog nešto ispod razine SAD zakonodavstva. E, zakon Frank Dot nije ništa više nego za obaveza da se da se e, da informacija o tome od koga se kupuje, odnosno odakle se uvozi. Ovo što mi predlažemo je jedan sveobuhvatniji sustav gdje se ne radi samo o tome da se otkrije, odnosno e, objavi e, s kim se trguje, nego i jedan daleko sveobuhvatniji pristup. To su dakle dva vrlo različita pristupa koja se temelje na dva e, dva različita pogleda. Ovaj američki zakon je ima za cilj samo transparentnost, a ono što mi predlažemo je nešto e, drugo. Mislim da je to važno i da to treba naglasiti. Nadam se da sam odgovorio na većinu ili možda čak sva pitanja. Naravno, stojim na raspolaganju za daljnja pitanja ili sada ili kasnije možete mi ih postavljati i kasnije nakon ovog sastanka. Ja sam eh, pozorno slušao opsežnu prezentaciju koja je međutim bila visoko birokratizirana i zapravo je to e, neprimjenjiv program ako ne idete do kraja nego idete do sredine i onda tražite od talionica, njih ima 400, dakle ne samo jedna, nego tražite da razotkriju informacije i da potvrde da ove sirovine nisu iz sukobom zahvaćenih područja, oni neće uzeti samo iz jednog radnika rudu, nego će izmiješati sve kako bi mogli taliti nešto, dakle, kako bi zadržali poslovanje. Dakle, reći će da će pomiješati izvore i kako ćete razlikovati onda da trećina toga dolazi iz Afrike, trećina iz Australije, a još jedna trećina iz odakle već. Ne možete reći da je taj jedan dio iz sukobom zahvaćenog područja. To je absurdno. Ja neću sada ulaziti u detalje svega, no htio bih, budući da ste rekli da ste imali savjetovanja, da komisija nam napismeno sačini popis e, osoba koje, odnosno tvrtke koje su dale takve izjave, da vidimo tko su one. Okay, maybe I could just, just... Ja sam postavila pitanje o broju poduzeća koje je prihvatilo smjernice OECD-a. Ja bih to rado saznala zato jer u svibnju 2011. komisija preuzela obvezu da se učine takve dubinske analize i sad je već prošlo tri godine i zanima me jesu li još neke tvrtke prihvatile te smjernice. Osim toga, e, rekli se da će EU poduzeti mjere protiv e, tih poduzeća, ali što će se dogoditi u Europi ako poduzeća ne prihvate dobrovoljno označavanje ili standardne? Ne znam e, kako će potrošači moći izvršiti pritisak, recimo ako ono što kupuju nisu uključeni proizvodi u te standarde. Evo, htjela sam čuti odgovore na ta osnovna pitanja. Osim toga, u priopćenju govorite o financijskim poticajima poduzećima kako bi se ona predržavala smjernica. No, htjela bih znati koliko je poduzeća prihvatilo tu ponudu i postoji li javno dostupan popis e, takvih tvrtki našim zastupnicama. Hvala. Onda ću dati riječ e, glavnoj okrovi Devko no, htjela bih prvo čuti odgovore na ta pitanja. Naravno, možete mi i uvijek poslati i odgovore napismeno, onda ćemo mi to proslijediti kolegama. <coughs> Hvala. Neka od odgovora imamo već i sada i ako nam dopustite, proslijedit ćemo vam i više informacija u pisanom obliku. Evo, samo da se nadovežem na prethodno izlaganje. Prikupljanje informacija od talionica je doista veliki izazov. Odnosno, sama poduzeća koja podežu zakonu Dodd-Frank eh, također se nalaze u, pred velikim izazovom zato jer oni moraju također pratiti lanac sljedivosti kako bi prikupili informacije i kada je riječ o provedbi zakona Dogd frank većina izvješća koja se podnose, koja podnose pojedina poduzeća navode da je porijeklo proizvoda neodredivo. Dakle, treba prvo prikupiti informacije kroz e, opskrbni lanac, a javne rasprave su pokazale da europska poduzeća koja također moraju neizravno primjenjivati obveze koje izlaze iz zakona Dodd-Frank kažu da je najteži dio opskrbnog lanca upravo ova faza taljenja i rafiniranja. Znači, Iste izazove imaju ona poduzeća koja se moraju pridržavati zakona Dodd-Frank. I zbog toga mi ovim prijedlogom želimo da se stavi naglasak na ovaj dio opskrbnog lanca za koji nam svi izvori kažu da je teško prikupiti informacije. Evo, zato smo izvojili upravo taj dio, odnosno talionice. Naravno, talionice otkupljuju svoje proizvode iz različitih rudnika i onda tale te rude, no treba je također znati odakle sve to dolazi. Evo, to je odgovor na vaše pitanje. Da odgovorim sada na pitanje predsjednice. Prema našoj studiji 12% poduzeća se pridržava smjernica OECD-a. Tražili ste popis poduzeća koja su se sastala sa komisijom. Mislim da tu informaciju možete naći u našoj popratnoj dokumentaciji uz prijedlog, odnosno to je izvješće o javnoj raspravi i studija o procjeni učinka i to možete naći tamo. I gospođo predsjednice, pitali ste što će se dogoditi ako europski uvoznici to ne preuzmu. Naravno, to je sustav na dobrovoljnoj osnovi, dakle ne postoji obveza uvoznika da se samo certificiraju, no mi ipak mislimo da s obzirom na mali broj dionika, da će se na te uvoznike vršiti pritisak da dobavljaju svoju robu od odgovornih talionica i rafinerija i zbog toga ćemo mi na godišnjoj razini objavljivati popis e, sa talionicama i rafinerijima koje čine dubinsku provjeru i koje e, su izdale certifikat da se njihovi proizvodi pod navodnicima čisti i Budući da će se to staviti na raspolaganje javnosti, onda će to izvršiti dodatni pritisak na naše uvoznike da se samo certificiraju. ako ne budu pristali uz te smjernice, onda će komisija prilikom svoje trogodišnje revizije iznijeti odgovarajuće prijedloge kako bi se u sustav uveli i obvezni elementi. Hvala riječima gospodin Koči iz Digidevko. Dakle, koliko smo čuli, 88% poduzeća sada se ne pridržava smjernica OECD-a, a budući da je e, prošlo 4,5 godine, to začuduje. Dakle, gospodin Koči iz Digidevko. Hvala. Giorgio e, Koki se zovem. No, budući da već neko vrijeme živim u Briselu, čuo sam e, svakakve načine na koje se izgovara moje prezime. E, kada je riječ o ovom prijedlogu, mislim da bi sada već trebalo biti jasno da ovaj problem koji nastojimo zajednički riješiti je vrlo osjetljiv. Jedan od prvih ciljeva koji si trebamo zadati jest ne izvršiti savršenu operaciju nakon koje će pacijent biti mrtav jer bi to bio najgori mogući ishod. Zapravo logika ovoga prijedloga koji je kolega detaljno predstavio jest nastojanje da se nađe najuravnoteženiji pristup i da se ostvari cilj bez suvišne kolateralne štete. A ta kolateralna šteta bi mogla biti stečaj tih poduzeća u zemljama u razvoju koje želimo poduprijeti. Možemo izabrati jedan od čitavog niza mogućih e, pristupa i o njima se uvijek e, raspravlja u međuinstitucionalnom dijalogu. No, u osnovi mislim da ne bismo trebali izgubiti iz vida glavne ciljeve, a naročito činjenicu da bi jedan naš pogrešan potez mogao biti nepopravljiv. Jednom kada dobavljači izgube svoje klijente, teško ih je ponovno kasnije privući, zato jer su njihovo mjesto već zauzeli drugi dobavljači. Sigurnosna mreža, zaštitna mreža u prijedlogu kao što je navedeno je klauzula o reviziji koja se neće dogoditi za 10 ili 20 godina, nego za 3 godine nakon usvajanja prijedloga uredbe. Dakle, uvijek je moguće povećati pritisak, ali unatak gledano to je teže i skuplje. Kada je riječ o popratnim mjerama, već je rečeno da raspolažemo nizom instrumenata, ne trebaju nam novi instrumenti, ali u svakom slučaju oni su u sklopu uobičajenog procesa programiranja. U proteklom razvojnom fondu brojne zemlje u razvoju su tražile podršku upravo u području rudarstva. Dakle, ako i korisnici ne pokažu otvorenost, e, bit će teško napredovati po pitanju popratnih mjera. Naravno, svakako je moguće raspraviti o mjerama na ovom području koje i na svim ostalim područjima suradnje za razvoj, no zato nam treba jedan dostupan partner. To je pitanje političkog dijaloga, pitanje odgovornog programiranja. No sada, prije nego što se to odigra, nemoguće je reći tko će odlučivati i tko će imati koristi od popratnih mjera. Mi možemo biti otvoreni s naše strane, ali moramo imati sugovornika na regionalnoj i na nacionalnoj razini. Mislim da su to bile dvije glavne napomene koje sam ovdje htio iznijeti. Neko je spomenuo povišenje pristojbi, ali e, zastupnik koji je to spomenuo je otišao iz prostorije, tako da neću duljiti o tome. Povišenje pristojbi nema toliko veliku ulogu danas, današnjih dana, zato jer kada govorimo o Africi, govorimo o većini najnerazvijenijih zemalja u svijetu i zbog toga one mogu bez pristojbi izvoziti svu robu, čak i prerađevine. Zapravo, ne odvija se dovoljno prerade ili obrade, dok e, s druge strane postoji čitav niz ozbiljnih razloga zašto je tome tako, no dan danas je povišenje pristojbi mnogo manji problem nego što je to bilo prije 10 ili 15 godina. Hvala. Gospodin Venta, želite li nešto dodati? Uh, da, naravno. Dla mnie najważniejszym jest, żeby legislacja unijna nie była... Za mene je najvažnije da EU standardi ne budu niži od međunarodnih standarda. Ako e, pružamo pomoć drugim zemljama, onda nam mora biti jasno podrijetlo e, ruda koje E, uvozimo. Naravno, certificiranje je važno, ali i vrsta certificiranja i moramo imati točne informacije o cjelokupnom opskrbnom lancu. Kao što sam već rekao, razgovarao sam sa gospodinom Winklerom iz odbora INTA i uspjeli smo odgoditi e, glasanje e, tako da sada imamo više vremena za rad na ovom izvješću tako da sam siguran da ćemo uspjeti e, na kraju izraditi vrlo dobro izvješće. Hvala lijepa. Hvala gospodine Venta i hvala komisiji na odgovorima na vrlo detaljna pitanja. Sljedeću razmjenu mišljenja imat ćemo 22. siječnja i do tada ćemo imati mišljenje gospodina Vente. Rok za podnošenje amandmana 29.1. u i glasovanje u odboru 9.24. veljače. I do tada ćemo e, saznati u kojoj je fazi naše mišljenje. Hvala svima na ovoj raspravi. Sada ću zaključiti sastanak, no posjećam kolege da sutra imamo sastanak koordinatora od 9 sati. A ako niste koordinatori, onda možete spavati malo dulje i onda ćemo s redovnim sastankom započeti u 10.30. Također posjećam da imamo sastanak idući ponedjeljak sa povjerenikom Talijanidisom u 17 sati i tada ćemo od E, povjerenika čuti njegove dojmove o zapadnoj Africi. Dakle, unesite u svoje rokovnike idući ponedjeljak u 17 sati. Hvala lijepa svima, vidimo se sutra ujutro.